Strategija za trgovinu će potvrditi ovaj trend i još će e, promicati i transparentnost i dijalog sa Europskim parlamentom, nacionalnim parlamentima i civilnim društvom. Naša je strategija, e, našu strategiju treba dakle usvojiti i ona mora odraziti novu realnost. Iz tog razloga pripremamo tu novu ažuriranu e, strategiju. Na tome se još radi, ali upravo zato je dobro da sam ovdje s vama danas da mogu čuti vaša stajališta. Već smo se konzultirali, razgovarali s mnogima od vas i vašim kolegama kolegama, mnogi su od vaših kolega već bili uključeni u posao, mnogo, dakle, e, putujemo po državama članicama i slušamo šta nam imaju reći, koje ideje oni imaju. Evo sad bih podijelila neka od tih razmišljanja s vama, dakle, imamo novi kontekst i naše ideje kako možemo reagirati na njega. E, prvi novi e, trgovinski, prvi trgovinski kontekst traži da trgovina stvara nova radna mjesta i nove gospodarske mogućnosti jedno od sedam radnih mjesta u Europi danas ovisi o izvozu i to su radna mjesta na kojima se bolje zarađuje nego u prosjeku. Toga nam treba još i više. 90% e, rasta ekonomskog se događa izvan e, Europske unije i tu nam trgovina može pomoći da budemo s time povezani. E, tu su važni trgovinski sporazumi. Jedan, na primjer, onaj sa Južnom Korejom je primjer, na smo ga potpisali, naras naša razmjena s njima za 3,5%, za oprosti za 35%. Zatim, e, Današnji trgovinski tokovi e, robe i usluga e, odgovaraju, e, pokrivaju 33% svjetskog BDP-a, 80% naših uvoza su dijelovi i sirovine i dakle mi to koristimo kako bismo proizveli proizvode koja onda izvozimo u svijet. Kako bi tvrtke u Europi stvorile nova radna mjesta, znači moraju nastaviti sa izvozom gotovih proizvoda, ali i dijelova. Europske tvrtke su vodeće recimo u e, maloprodajnom prometu e, i e, moramo također preko granice pružati i usluge, to će omogućiti tok ljudi, tehničara drugih profila sve to, e, na to se odnosi oko 40% vrijednosti koju, e, nove dodane vrijednosti koje mi proizvodimo. U tom smislu će investicije u taj sektor biti ključne. Dakle, e, otvaranje granica, promicanje razmjene ideja, to su glavna oruđa u promicanju naše konkurentnosti. Treći važan aspekt trgovinske politike je novi novo političko okruženje. Do ne imamo e, transatlantski e, sporazum o trgovini investicijama. E, tu smo e, naučili e, neke stvari već do sada, pogotovo u pogledu transparentnosti i potrebe da se objašnjava ono što se radi, da se pokazuju činjenice, e, točni podaci kako bi se znalo o čemu se pregovara. Danas potrošači ne samo da traže niže cijene, evropski potrošači se brinu o proizvodima, o tome kako se njih proizvodi, da li se to događa pod odgovarajućim uvjetima, da li ljudi za to budu pošteno plaćati, da li su se poštivali, poštivala osnovna ljudska e, prava, isto tako i briga za okoliš. Potrošači imaju pravo to znati kako bi mogli donositi informirane odluke i naša trgovinska politika mora na to e, odgovoriti. Vidimo da je sve više potrošača koji su spremni platiti i više za e, pošteno, da kažem, proizvedene proizvode. Moramo te e, ključne vrijednosti zadržati. Dakle, e, ljudska prava, briga za okoliš i oni moraju biti e, potpora našim politikama i u odnosu na susjedstvo. Provođenje ovih promjena će biti izazov. Nadam se da ću moći dobiti od vas dobre ideje i radujem se mogućnosti da se to dogodi. Prvo bih ja nešto rekla što nam je cilj. Prvo moramo se pobrinuti da imamo učinkovitu djelotvornu trgovinsku politiku. Živimo u digitalnom doba i digitalna trgovina je globalna e, sama po sebi. Zbog toga e, naše europsko e, jedinstveno tržište se mora dalje razvijati u tom smjeru, mora dakle omogućavati digitalni pristup i potrošačima i proizvođačima i jedino što ga treba ograničavati je zaštita osobnih podataka. Očekujemo da će tu doći do rasta do vrijednosti do 12 1,3 trilijuna e, eura. Zatim uloga malih i e, srednjih tvrtke, oni već sada, e, na njih se odnosi veliko dio našeg naše proizvodnje, međutim mali dio se odnosi na njih u pogledu izvoza. Moramo vidjeti koje tu postoje mogućnosti da se to osnaši. Novi fokus će biti na provedbi naših sporazuma, dakle moramo se osigurati da će koristi od tih sporazuma imati naši građani, naši zaposlenici, e, naše e, tvrtke i to je važno i e, da to rade i države članice koje kontroliraju investicije. Nadam se i da parlament tu može pružiti potporu, naročito što se tiče održivog razvoja. Zatim drugi cilj je da politika postane odgovornija. Moramo jače nastojati promicati evropske vrijednosti širom svijeta kroz ono što radimo. To počinje procesom. Demokracija je naravno temeljna vrijednost jasno i nju se dovodi u pitanje nekad u segmentu trgovine. Moramo biti e, transparentni. transparentniji, već smo e, to učinili u odnosu na TTIP i na e, trgovinu, u sporazumu trgovini uslugama. Dakle, sad se elementi tih sporazuma mogu naći online, a nastojat ćemo proširiti takvu praksu i odnosu na druge pregovore. Moramo i nadići proces. Iznad toga se nalazi pravila o zdravlju, o zaštiti potrošača, o pravima e, zaposlenih e, i e, slični. Tu imamo visoke standarde koji pokazuju da je poštivanje ljudskog dostojanstva i okruženja za nas veoma važno. To treba ću ruku sa da ne smije doći do podrivanja tih vrijednosti kada se pregovara o investicijama ili o trgovini. Dakle, vrlo je važno da e, pregovori i suradnja koje se odvijaju ne smiju spuštati te standarde. Što se investicija tiče, znate da sam predložila temeljite e, promjene u odnosu na postojeći sustav i u odnosu na funkcioniranje e, investicijskog suda. Što se tiče integriteta vladi, to je nešto što je jedna od naših temeljnih prava i na tome sam mnogo radila kad sam bila, bila povjerenica za unutarnje poslove, dakle recimo pitanja poput problema problemi poput korupcije. E, u priopćenju ćemo pokazati koje e, odredbe mislimo koristiti da se time, e, s time borimo, recimo propisi u odnosu na javnu nabavu i tome slično. Zatim sljedeći cilj je održivi razvoj. To je svakako područje u kojem i dalje trebamo biti predvodnici. Moramo pokazati drugim zemljama, naročito onama koje su e, nova rastuća e, gospodarstva, e, koje su tu važne teme. Moramo imati na umu one koji su najsiromašniji na svijetu i sve što radimo raditi s obzirom na potrebe okruženja. tu moramo razviti strategije koji će biti poštene s obzirom na cjelokupni lanac opskr opskrbe. E, dakle, e, podržat ćemo e, onaj pokret fair trade koji, se već, koji je već zahvatio mnoge zemlje. Održivi razvoj treba biti norma i trebamo koristiti institucionalne strukture koje imamo u okviru svojih sporazuma da svi partneri djeluju u tom smjeru. Ne trebamo čekati do do objavljivanja ovog priopćenja. Mi možemo već sada pružiti najnerazvijenim zemljama e, pomoć već sada, recimo kad se tiče od nekih odstupanja od pravila VTO-a u odnosu na uvoz e, e, lijekova i medicinskih proizvoda. Za to imamo podršku kolega u komisiji, nadam se i vas i ako tome je tako, željela bih pozitivno odgovoriti na taj zahtjev. I moj posljednji cilj u novom, novoj strategiji je da E, e, da ostanemo, e, da, branimo snažno multilateralni sustav, a ne bilateralne. Naime, multilateralnost je jedan, jedna od vrijednosti u našem temeljnom ugovoru, a isto tako to je jedan od najboljih odgovora globalnim vrijednostima. Dakle, ono pravila koja vrijede u 161. zemlji svjetske trgovinske organizacije nešto što će bolje funkcionirati na cijeloj globalnoj razini, dakle multilateralno nego ako e, radimo e, bilateralno. Dakle moramo čak nadići e, postignuća iz Dohe. Neće biti jednostavno smanjiti broj bilateralnih sporazuma koje proizvodimo, ali onda barem moramo otvoriti i učiniti pregovore oko bilateralnih dogovora transparentnim. Ima nekoliko načina da se to učini. Na primjer, možemo omogućiti drugim državama da e, e, uživaju rezultate već postojećih e, trgovinskih sporazuma. We will also Isto tako e, možemo se redotočiti na pojedine geografske e, e, regije, recimo Azija i Pacifik su jedan očiti kandidat, trebamo razviti dalje naš odnos sa Kinom, a isto tako i drugim dijelovima Azije. Trebamo produbiti odnose s partnerima poput Australije i Novog Zelanda s kojima dijelimo brojne vrijednosti. Afrika je veoma važna, od ključnog značaja u uspostava e, e, sporazuma o partnerstvu je e, došla, dovela do nove dinamike i priprema nas za to da možemo nadići, pa recimo u temama kao što su investicije. Trebamo e, dovršiti i osnažiti mreže koje smo već izgradili u e, Latinskoj Americi. E, predložila sam komisiji da moderniziramo svoj odnose recimo sa Meksikom i Čileom što se tiče susjedstva. Tu imamo pokretanje sporazuma o dubokoj suradnji, opsečnoj suradnji sa Marokom, a isto tako i radimo na dogovoru sa Tunisom. Dakle, očito je da moramo surađivati. Od Lisabonskog ugovora smo imali niz e, i razvili niz načina efikasnog učinkovitog djelovanja postigli smo niz dobrih rezultata e, za korist cijele Europske unije. Moderniziranje naše trgovinske politike, e, nastojanje da ju učinimo e, odgovornom, djelotvornom i da e, osiguravanje izbora, dobrog izbora partnera je nešto što traži suradnju svih nas. Iz tog je razloga vaš input, vaš doprinos tom procesu vrlo važan, dakle od ključnog značaja za uspješnost procesa. Zbog toga se radujem evo ovoj mogućnosti da razmirimo mišljenje kao i vašem budućem doprinosu. Toliko od mene za sada, gospodine predsjedavajući, očekujem vaše pitanja. Hvala, gospođo povjerenice. Dakle, prvi krug e, u kojima će riječ imati koordinatori, a nakon toga ostali članovi. E, gospodin Kaspari iz EPP. Gospođo povjerenice, hvala na ovom izlaganju. Hvala vam isto tako što ste nam i dali ovu mogućnost da se susretnemo. Kao prvo bih preporučio odnosno e, htio bih vam zahvaliti jer mislim da ono što smo vidjeli u prvih sedam mjeseci vašeg e, vaše grada na ovoj funkciji je e, se pokazalo vrlo dobrim dakle um, uh, citizens in Europe that you want to uh, Nadešli ste ono što je radio vaš prethodnik, ojačali ste transparentnost i vidimo već prve velike uspuhe, tako da vas planiramo podržavati i u buduće. Sad pa ću se prebaciti na svoj materinji jezik. Prva tema koja mi je na srcu je pitanje multilateralnog pristupa sa svjetskom trgovinskom organizacijom. Imali smo velikih teškoća sa paketom Bali, da li će biti ratificiran ili ne, a sada prije Kenije želim pitati, vidite li šansu da u Keniji u bilo kojem od konkretnih paketa dođemo do zaključka i napravimo barem jedan mali korak u naprijed i ako da, u kojem području vidite tu šansu. Drugo pitanje Ovaj tjedan se odvijaju pregovori ovdje u Briselu oko TTIP-a. E, da li ćete se sastati sa predstavnicama američke strane i reći, će, reći im da smo mi sa velikom većinom donijeli tu odluku ovdje u parlamentu prošli tjedan? To bi bio dobar signal E, ako govorimo o izazovima i ciljevima Europskog parlamenta. I treće pitanje je kada konkretno ćemo dobiti konačno tekst CETE kako bismo mogli započeti sa postupkom ratifikacije. Četvrto, vidite li šansu da se za vrijeme vašeg mandata planirani sporazumi sa Kinom, Japanom, Tajlandom, Tajvanom, Vjetnamom. E, znači, da li je realna šansa da to bude zaključeno u vašem mandatu, sva ta četiri sporazuma? I peta tema gdje je možda suradnja sa vašim e, kolegama iz e, poreznih i carinskih uprava. Mi smo zatražili da od komisije da se pozabavi carinskom službom, carinskom unijom. <laughs>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 Pa ja mislim da nas ovo ne smeta, mi dalje možemo razgovarati, a i čuti. Znači, da li e, vi vidite e, mogućnost da se razgovara o temama Porezne i Carinske unije? Imali smo jedno putovanje u Italiju gdje je postalo očito koliko različito e, je zapravo pristupanje sustavu carina u svim državama članicama i e, time različite države članice stupaju u konkurenciju jednim sa drugima. Vidite li onda šansu da e, u, e, znači, da, da u okviru vašeg mandata se pokrenu ovi razgovori? Hvala za SND, gospođa Mosk. <laughs> ok. <laughs> Ma per prima cosa anche io vorrei... Hvala. Kao prvo i ja bih vam željela zahvaliti na dokumentu koji ste nam predstavili. Mislim da je on veoma važan. I opratila bi se s molbom, to je moja prva molba, a to je da se taj dokument učini što je ambicioznim moguće. Ne mislim da bi on trebao biti samo za one koji se bave trgovinom. E, najnovije iskustvo nam pokazuje kako je trgovina jedno od ključnih područja E, koji omogućuju da riješimo niz otvorenih pitanja koje možda tokom posljednjih godina nismo uspjevali riješiti upravo zato e, što smo previše gledali na unutra, previše se bavili onime što se događa unutar Europske unije. No u ovom dokumentu i unutar vaše nove e, trgovinske strategije E, činimo doprines onome što se događa na svijetu, što osnovom i jest naša uloga na svijetu, uloga e, Europske unije, dakle doprinos rješavanju nekih od problema koji se uvijek iznova javljaju i e, recimo pitanje poput onoga što znači demokracija sada u svijetu nove globalizacije, kako institucije mogu odgovoriti na ta pitanja. Mislim da naša strategija la nuova Europa per... Naša e, strategija apsolutno mora uzeti u obzir fair trade. Ne smijemo si e, dopustiti da to e, previdimo. Trgovinska politika je jedan od ključeva za rješavanje e, problema. Tako ja načelno razmišljam. Što se tiče e, detalja nekih koje ste spomenuli, reći ću sljedeće. Kao prvo, cijenimo vaš naglasak na transparentnoj komunikaciji. Mislimo da je ona neophodna za postizanje ostvarivanje napretka u odnosu na transparentnost, e, na komunikaciju, jer jednostavno postoji toliko veliko nepovjerenje u odnosu na europske institucije da to moramo učiniti. Nije dovoljno dakle samo e, omogućiti komunikaciju, nego moramo nastojati iznova uspostaviti one veze između institucija i građana. Vjerujem da je uloga Europskog parlamenta e, izuzetno važna upravo u tom aspektu. Dakle, moramo e, biti e, ili domisliti se novim inovativnim metodama kojima ćemo obnoviti to povjerenje. E, opet konkretno govoreći, mislim da je važno, kao što ste i vi e, naglasili, uspostaviti vrlo blisku vezu između politike Evropskih unija, Evropske unije unutar Evropske unije, a između ostaloga to se odnosi na e, digitalni, jedinstveni digitalni prostor. Moramo vidjeti kako različite politike e, se mogu povezati u tom smislu. Potrebna su nam e, nove dodatne informacije o strategiji u odnosu na Kinu, zatim e, o našim pripremama za Parišku konferenciju o klimi, dakle koja će se održati krajem ove godine a isto tako i o pojedinim segmentima pregovora u Dragi kolege, evo sad smo dva... malo dva velika kluba zastupnika smo pustili malo dulje da govore, ali imamo još 14 javljanja za riječ, pa vas molim kraće. Hvala, gospodine predsjedavajuće gospođo povjerenice, e, što se tiče e, pregovora između Europske unije i Indije, e, ja s nespljenjem očekujem sastanak u kolovozu, no volio bih znati imali li možda kakvi znakova napretka, nešto što biste nam mogli danas reći. Znamo da je su zaslanstvu bili predstavnici Loksove i isto tako predstavnici Indijskog parlamenta. Znamo da je bilo tu eh, da je jedna tema bila um, I'm a bit su nosile na eh, poljoprivredu, eh, no eh, zanimalo bi me da li se još uvijek stavlja veliki naglasak na političke ciljeve, poput recimo drživog razvoja i ljudskih prava, jer to je prije stvaralo neke probleme u odnosu na sporazum o slobodnoj trgovini sa Indijom, isto tako se pojavili u kontekstu Novog Zelanda. Dakle, hoćemo li i dalje politici davati prednost u odnosu na gospodarstvo, odnosno trgovinu kao što se e, ranije radilo to da kako utječe na status eura e, ne bismo željeli negativne posljedice za trgovinu. Hvala. Thank you very much, Chair. Thank you, Commissioner, for... Uh, hvala, e, gospodine predsjedavajući, hvala povjerenice što ste razmijenili s nama mišljenja o svoja razmišljanja o trgovinskoj politici. Danas zapravo čest važno je razmjenjivati po eh, razmjenjivati misli i eh, vi ste mnogo govorili o vrijednostima i načelima na koje se temelji naša unija i o potrebi da oni budu odraženi u svakom elementu vanjske politike uključujući i trgovinu. Mm, mislim da je vrlo i zanimljivo i da je veliki izazov e, pratiti kako ćemo to uspjeti. Dakle, mi radimo na europskoj e, razini, E, i dakle e, teško je ostvariti sve to čak i na razini Europske unije, e, tu je važna subsidijarnost na primjer, ali voljela bih čuti kako vi razmišljate o ovoj politizaciji trgovinske politike u odnosu na, na svjetskoj razini Dakle, činjenica da je trgovina uvijek prožeta politikom je jasna sama po sebi, to se recimo odrazilo na odnose sa Rusijom, isto tako e, neki lanci koji su proizašli iz digitalizacije, isto tako u odnosu na e, nova snažna e, gospodarstva. Međutim, postavljam pitanje o legitimitetu koje to uživa i u našim E, državama. Isto tako spomenuli se da će više od 90% e, ekonomskog rasta biti izvan Europske unije, dakle to su područja gdje se može zaraditi, no pitam se kako će se to ostvariti i kako ćemo se utemeljiti na pravilima. E, zanimalo bi me čuti kako vi razmišljate Our E, kako ćemo se e, osigurati da bidemo dio toga, da imamo koristi od svega toga, da se ponekad možda napravimo da ne vidimo nešto u što e, vjerujemo. Zanima me, dakle, što mislite, kako možemo držati i osnažiti sustav utemeljen na pravilima, i razmišljati o ljudskim pravima, mjerama protiv dumpinga ili recimo o statusu tržišnog gospodarstva u zemlji poput e, Kine. Dakle, to su različite pitanja, ali ono što ih povezuje je hoćemo li se mi držati, pokušati osnažiti pravila i ideje za koje tvrdimo da su naše i da vjerujemo u njih, premda ih e, razni događaji ponekad dovode u pitanje. Recimo što će se dogoditi ako vidimo da se krše ljudska prava, kako ćemo reagirati, ako naiđemo na slučaj dumpinga, kako ćemo reagirati, jesmo li jedinstveni mi u Europi u odnosu na takve situacije situacije. E, drago mi je što ste spomenuli da komisija u fokusu ima i druge dijelove svijeta, na primjer Afriku, zatim naše susjedstvo za koje ja mislim da je jedan očiti prioritet za nas i u odnosu na trgovinu i drago mi je kada čujem e, za pomaka recimo u odnosu na Tunis. Eh, ali bih vam pitanja o Ukrajini, ako nam to možete prokomentirati. I tu je došlo do politizacije eh, trgovine, Rusija tu vrši pritisak i na Europsku uniju i na Ukrajinu kako bi se promijenili eh, odnosi, odnosno kako bi se promijenila trgovinska pravila koja su već uspostavljena. Dakle, ponovo me to vraća na politizaciju trgovine kako ćemo u praksi provoditi ono što propovjedamo, odnosno ono što kažemo da je važno u ovim teškim vremenima. Hvala. Hvala. Hvala povjerenice. Ja također želim zahvaliti na novom pristupu ove, dubokih i stalnih e, razgovora i razmjene mišljenja s nama ovdje u odboru za međunarodnu trgovinu. To nam doista daje dobru priliku da se usredotočimo na ona najveća e, goruća pitanja s kojima se moramo baviti i razgovarajući o ovim temama u ovoj konkretnoj povijesnoj situaciji kada financijska kriza, kriza eura i čitav razvoj događaja u Grčkoj još nije završen, moramo razumjeti da trgovinska politika je e, nešto što ide ruku pod ruku sa gospodarskom politikom. Ne samo zbog valute, ne samo zbog e, toga što roba ide od jedne točke do druge, već e, zbog pitanja kako trgovina može pridonijeti održivom razvoju nacionalnih gospodarstava. I to se odnosi na Europsku uniju, ali odnosi se i na druge zemlje partnere ja sam na neki način bio pozitivno iznenađen da niste spomenuli termin globalna Europa, jer to je bio jedan od glavnih e, slogana stare trgovinske strategije. E, meni se čini mnogo više ohrabrujući što ste vi govorili o multilateralnom sustavu trgovinskih politika, o potrebi da se odgovori na nove izazove, na klimatske promjene, pitanja okoliša, prilike da se nadvoda siromaštvo i ovdje bih rekao, a to je i moje pitanje vama, ako u prošlosti, čak i prije nego što je Europska unija kroz Lisabonski ugovor dobila sve te ovlasti i odgovornosti, a svi, sve one bilateralne politike i sporazumi koje su imali države članice, čak i u Europskoj uniji nismo uspjeli nadvladati siromaštvo, nismo uspjeli pronaći e, rješenje e, za neke od problema od prije 10 ili 15 godina. E, kako bi taj multilateralni sustav trgovanja funkcionirao na korist naših građana, moje pitanje je kako vi u ovom trenutku a i u sljedećem razdoblju, u narednom razdoblju vidite izglede da e, države članice Unije podrže vaš e, pristup europskih politika kakve ste, o kakvima ste govorili danas. Zahvaljujem i na pozivu da svatko od nas, baš kao i E, društva država članica sa, sa, sudjeluju u danjem izradi nacrta vaše komunikacije na tom pozivu da osiguramo svoj doprinos e, tome e, Europski dan trgovine je, ja mislim, bio jako dobra polazište u tom smjeru. I treće i konačno spomenuli ste geografske izazove. Pitam se Možete li reći nešto konkretnije e, što se tiče pitanja istočne Europe i susjednih zemalja ili e, zemalja središnje Azije, e, Ruske federacije i slično? Kako i gdje možemo surađivati s tim zemljama? Nadovezujući se na ono cijelo važno pitanje kako trgovina može pridonijeti nadvladavanju kriza, konflikata i tako dalje. I vidite li tu koherentan odnos prema drugim stupovima aktivnosti Europske unije? Hvala. Hvala, gospodin Đanek. Gospođo povjerenice, u uvodnom dijelu Spomenuli ste razmjenu mišljenja koje ste imali sa e, različitim e, političkim grupacijama. E, gospođa Moska je rekla nešto o toj komunikaciji. No, možda vi to radite na jednoj proizvoljnoj osnovi jer nas nije niko konzultirao oko te komunikacije. Moje kolege su nešto rekle o pitanjima strategije. Što se mene tiče, čini mi se da sam prilično pesimistična što se tiče Europe. Prolazimo kroz možda najcrnije sate europske povijesti kao državljani Europske unije. Mislim da e, do sada nismo mogli reći da je Europska unija nešto što se temelji na računovodstvu poniženju i cinizmu, ali sada po prvi puta, po prvi puta u 60 godina e, s obzirom da to nismo odradili prije, mi e, sada na neki način e, pridonosimo dezintegraciji Europe. I ono što na kraju vidite, s obzirom na Grčku, a to sve se vraća i na trgovinsku politiku, jest da će Grci da pitati stručnjake za mišljenje prije nego što zakonodavci kažu svoje. Kada govorimo o europskom programu koji se temelji na mjerama štednje i gušenju gospodarstva, e, onda mjere politike moraju nalaziti izlaze iz toga. Danas e, sam ja prilično zaprepašten i doista mi je teško braniti Europsku uniju koja je još jednom zaboravila na pitanja solidarnosti i politike i izgradila je ovu vrstu, neku vrstu podjele između vjerovnika i dužnika i vodi jednu merkantilističku politiku koja nije e, nešto što nas može uvjeriti u bolju budućnost. Hvala. Gospođa Pegin. Hvala vam. Hvala povjerenice što ste e, našli vremena da se sastanete s nama i razgovarate o budućim trgovinskim politikama u Europi. E, ovo je poseban dan, kao što ste i sami rekli, e, da vam je drago da ne govorite o onim uobičajenim akronimima kao što je TTIP. Ja vjerujem u važnost trgovine čitav ovaj odbor je, vjeruje u važnost trgovine jer trgovina ima izravnog utjecaja na živote ljudi. No ne vjerujem u protekcionizam niti u ekstremnu trgovinsku konkurenciju, vjerujem u suradnju i u priznanje razlika i različitosti. Europska unija temelji se na trgovini. Trgovina ta koja nam je pomogla na nadvladamo određene izazove i u prošlosti smo ju i koristili kako bismo e, se uzdigli iz pepela rata i sada ju možemo iskoristiti da iziđemo iz ove krize. No moramo razgovarati o trgovini koja se temelji na zajedničkim pravilima, pravilima koje vrijede za sve. Ja vjerujem da je to E, pravi alat razvoja i rasta, kao što ste rekli, i doista moramo e, e, razmotriti funkcioniranje Svjetske trgovinske organizacije i funkcioniranje grupacija zemalja unutar te organizacije u koris multilateralnih sporazuma. Moramo zagovarati taj pristup, ravnopravnu trgovinu robom i cijelo pitanje održivosti na bilateralnoj, a i na multilateralnoj razini. Kad govorimo o e, bilateralnim aspektima moramo pogledati koji će biti kolateralni učinci te tipa na tržištu i kako pomoći e, kako pristupiti onim zemljama koje će potpisati TTIP. E, moramo započeti s pregovore koji su suspendirani s Indijom, e, talijanski, a stoga i e, europski državljani neki su i zadržani u Indiji. Moramo E, uvesti subvencije, osigurati pristup tržištu i povećati svoju proizvodnju. Mislimo da je važno surađivati sa tim zemljama, a ne sudarati se s njima. Moramo biti svjesni činjenice da oni pokušavaju iskoristiti razlike među nama tako da ne smijemo biti podijeljeni jer e, će se one time okoristiti. E, što se tiče one oznake made in i certificiranja, e, mislimo da je važno insistirati na tome ne iz patriotskih razloga, već kako bi potrošači mogli znati što jedu i da li je to što jedu proizvedeno na temelju određenih standarda, bez obzira na to gdje je proizvedeno u svijetu. Gospodin Kasper je razgovarao i o, govorio i o pitanju carina E, ja sam se sastala sa to predsjednikom Fizikom i mislim da je važno razmotriti i carinsku praksu i različite razine zaštite u različitim lukama. Zadnja točka koju želim spomenuti jest e, da trgovina otvara tolike prilike za nas i za naše partnere. No, ako želimo iskoristiti sve te prilike, moramo osigurati jednu solidnu osnovu. Moramo razmotriti i zaštitne klauzule koje nisu uvijek funkcionirali u drugim instrumentima, e, trgovinskim instrumentima. Još dosta toga treba odraditi na ovom području. Hvala. Monsieur le Président, chers collègues, Madame predsjedniče, gospođo povjerenice. Ja sam novi član ovog odbora i pokušat ću zastupati francuske interese kako god najbolje mogu. Povjerenice, vi ste razgovarali o potrošačima kao da su europski građani samo roba i da je suština svega slobodna trgovina i TTIP. Vi ste zagovorateljica slobodne trgovine, a ja ću vam reći što evropljani smatraju tome i ja imam rezultate dva istraživanja. Oba pokazuju da u Francuskoj krajem, krajem mjeseca započinje početkom mjeseca i e, prijedlozi ovo e, sporazumima o slobodnoj trgovini je nešto čega se potrošači dosta boje. Prvo istraživanje kaže da 17% 70% Francuza je protiv slobodne trgovine i zapravo žele protekcionizam. Drugi, e, drugo istraživanje ne pokriva samo Francuze, već uključuje Italijane, Španjolce i Njemce. I to je ovogodišnje istraživanje, dok je ono prvo iz 2011. I to istraživanje pokazuje da postoji velika oporba slobodnoj trgovini i da bi ljudi voljeli da se vratimo na prethodna ili prošla pravila. Kako vi opravdavate to što nastavljate s politikom slobodne trgovine u trenucima kad su europski građani protiv toga? Europska unija je jedno od najvećih područja slobodne trgovine u svijetu, a ima najmanju stopu rasta u svijetu. Kako to objašnjavate? I to je već prilično dugo slučaj. Stoga ova strategija koju vi iznosite je promašena strategija. E, povjerenice imam nekoliko pitanja. Kao prvo, da li će industrija i poljoprivreda biti žrtvama na tom oltaru slobodne trgovine? ili ćemo se odlučiti za opcije koje će pomoći europskim građanima da prežive. Trebaju nam pravila i ako vi nemate pravila, ja vam mogu dati pravila primjerice o uzgoju e, vinove loze. Znate da je komisija promijenila e, pravila što se tiče za nasada vinove loze e, shvatili smo da bi liberalizacija toga imala strašne posljedice. Osim toga, mliječne kvote su liberalizirane i to se pokazalo kao potpunim promašajem. U Francuskoj mi osjećamo loše efekte, loše učinke toga vi ste željeli Europsku uniju sa 28 država članica i tih 28 je previše, a sada nastavljate još sa ugovorima o slobodnoj trgovini sa Tunisom, Marokom, Turskom, Moldavijom, Ukrajinom e, pod sličnim uvjetima kao i trgovina sa zemljama Europske unije. Koliko daleko vi namjeravate ići u svemu tome i E, je li to doista u interesu europskih građana. Drage kolege, imam još osam javljenja za riječ. Ja vas doista molim e, da se ograničite na jednu minutu e, kako bismo čuli sva pitanja. Gospodin Valeza. Hvala vam gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice. Što se tiče statusa gospodarstva na kineskim tržištima, samo želim dodati da je to eh, jedna bačva baruta za europsku industriju potencijalno. Ja se nadam da ste vi toga svjesni. Pitat vas pitanje, mi smo ponosni što imamo niske tarife, otvoreni smo prema uslugama, prema tržištima za, za javnu nabavu. Evropska unija je jedan, od najtvorenijih tržišta na svijetu, no ako pogledate nas u perspektivu i kako se natjecati sa rastućim tržištima kao što su Kina, Indija, Brazil ili Rusija, čini se da naši uvoznici ili izvoznici imaju teškoća penetrirati na tržišta, osobito Kina i Brazila iz vaše komunikacije, iz vaših e, izjava ja sam shvatio da je vaše rješenje za ovaj problem veća liberalizacija trgovine, znači više e, ugovora i sporazuma o slobodnoj trgovini e, s Indijom, s Kinom, s drugim zemljama. Čini mi se da vi ovdje samo nudite poticaje, ali što je sa kaznama? da li razmišljate o tome da se europska tržišta zatvore za izvoz ili usluge iz ovakvih zemalja koje nisu otvorile svoje tržište našim proizvođačima? Naravno, vi to morate održati u okvirima koje eh, osigurava svjetska trgovinska organizacija, no moje pitanje je dalje, da li ste si vi zadali neki vremenski okvir i da li eh, razmišljate o zatvaranju naših tržišta prema tim zemljama? Judy. Hvala. Ja sam žela ponoviti neke od komentara drugih kolega o tome koliko e, mi pozdravljamo da vi imate otvoren i transparentan e, proces. E, ispričavam se što na svom hrapavom glasu, to je naprosto gripa koju sam dobila nakon tetipa. No, imam dva pitanja. Prvo pitanje je E, dan trgovinske politike. To je bio doista zanimljiv e, dan i dio tog otvorenog procesa razvoja ovakvih politika. Imali smo i zamjenika generalnog direktora gospodina Karl Braunera koji je na panelu na kojem se ja sudjelovala jasno rekao da multiplikacija bilateralnih pogodbi u svijetu je e, e, ne, nije promotor multilateralnih sporazuma, već ograničava izglede za multilateralne sporazume. Što je vaše mišljenje o tome i kako ćemo osigurati da zadržimo multilateralni pristup? I kao drugo, vrlo brzo i kratko pitanje, ja, do, ja pozdravljam kako vi europske vrijednosti stavljate u središte vašeg programa. Znači li to da ćemo mi promijeniti našu perspektivu samo modela provedbe koje se temelji na pritisku um, istovrsnih strana ili, ili ćemo uspostaviti politike koje će konkretno poboljšati e, živote običnih ljudi u svijetu. Hvala. Hvala, Ema. Hvala povjerenice na vašim komentarima. Drago mi je što vrijednosti stavili u prvi plan. Nadam se da će te vrijednosti uključiti otvorena tržišta i otvorenost prema ostatku svijeta. Usprkos nekim od komentarima e, kolega, ja mislim da mi ne možemo živjeti u zatvorenom okruženju globalizacija realnosti. Mi moramo e, predvoditi u odgovorima na ono što se zbiva oko nas. E, u tome trebamo pokušati pronaći jednostavno nije e, trgovinsko okruženje ko će se temeljiti na pravilima. Ja se želim osredotočiti na rezultate, želim vidjeti koji su naši rokovi. Mi sjedemo ovdje za stolom, no ono što ja želim je da mi doista zaključimo te sporazume. E, mislim, želim da se ta retorika promjeni od e, mi e, se nadamo u mi budemo, mi ćemo to učiniti. Moramo biti mnogo s čršći u tom e, izričaju i vrlo mi je drago da ste spomenuli i Australiju i Novi Zeland. Ja želim vidjeti otvaranje trgovinskih mogućnosti sa, sa Meksikom, Čileom. E, nadam se da imate resurse za ostvarivanje strategije o kojoj ste govorili, no žela bi više čuti o općoj strategiji e, rasta i e, povećanja broja radnih mjesta i ja znam da se mi možemo e, baviti pitanjem trgovine, no ako želimo rasti, ako želimo e, rast radnih mjesta i želimo smanjenje siromaštva u svijetu, onda imamo i odgovornost za više, za uvođenje više slobodne trgovine. Gospodin Buhner. Hvala, gospođo povjerenice, što ste došli i što ste na raspolaganju za ovu raspravu. Ja ću se nadovezati na govornicu prije mene. Rekli ste da trgovina povećava produktivnost. To je točno, ali e, povećanje produktivnosti ne znači i više radnih mjesta. Naprotiv, teorija neoliberalizma pretpostavlja određene e, stvari, ako imamo, ako želimo imati punu zaposlenost, no to nije slučaj. Mi to nemamo, recimo u New Meksiku sada smo izgubili milijune radnih mjesta. Kako ćete osigurati da se to ne dogodi? Druga stvar, vi ste spomenuli da vaša nova trgovinska politika želi poticati demokraciju i ljudska prava. Do sada e, to zapravo nije uspjelo, a uzmemo primjer Zapadne Sahare, tu nam nije e, uspjelo da postignemo bilo što na temelju trgovinskih odnosa. U demokraciji se može reći ta e, posebna, taj poseban oblik regulative kakav je zamišljen kroz TTIP je zapravo neka vrsta gubitka e, demokracije. Kako ćete se s time e, baviti? Hvala. algo más Prvo mi je iznimno drago što produbljujemo ovu temu i smatramo da je Tunis jedna od redkih arapskih sredozemnih država e, u kojoj ima postoji e, prava demokracija, odnosno da možemo imati jedan pravi maršalov plan e, koji se tamo može provesti i da treba doista napraviti pravi napor da bi se podržalo Tunis koji bi mogao poslužiti kao primjer mnogim drugim državama. Osim toga, bilo mi je jako drago čuti da se govori o ljudskim pravima, a, koji se također tiču i raznih vrsta trgovine. Kako se možemo e, takmičiti, natjecati s državama koje to ne poštuju? Na koji način? Recimo s afričkim državama. Ako mi tražimo natječaje, postavljamo uvjete, a što je s državama poput Kine koje to ne poštuju? e a osim toga e, tu postoji i pitanje dumpinga e, i e, okolišnog i socijalnog i tako dalje. Kakvu ćemo strategiju primijeniti u slučaju Kine? Hvala Borenice na pojašnjenjima. Ja imam četiri pitanja. Kao prvo, kada ste zastupnik u parlamentu imate sreće da radite u različitim odborima. Ja radim i u odboru za globalizacijski fond. Točno je da trgovina može biti pozitivna za razvoj, ali stvara i potrebe u smislu prilagodbe, regulative, zakonodavstva i ne spomenuti to ne bi bilo fera Jesmo li mi e, spremni kao evropljani E, da se pozabavimo sa svim vrstama trgovinskih sporazuma sa industrijskom e, politikom, socijalnom politikom da li su te politike spremne za to? Jer ne smijemo gledati samo na to kroz prizmu trgovine. Moramo pogledati i druge stupove ulaganja i možda bismo trebali imati raspravu sa povjerenicima koji su zaduženi za ta druga područja politika i vidjeti kako trgovina utječe na ta druga područja politika i e, osigurati e, jedan snažniji europski razvoj. Što se tiče manje razvijenih zemalja, niste baš e, govorili o koherentnim politikama i kako e, su razvojna i trgovinska politika povezane. Ja nisam čula taj dio, a kada govorimo o sporazumima i o gospodarskom partnerstvu, mislim da to nije slučaj u ja dolazim iz zemlje koja i pati od posljedica razvojne politike koje podržava Europska komisija. Dosta je toga rečeno o trgovinskoj politici i odnosu na rješavanje e, sporova. E, što se tiče sporazuma sa Izraelom, vi se niste dodirnuli tog pitanja. Mislim da trgovina mora pomoći uzajamnom razvoju, no ona isto tako mora biti alat koji će nam omogućiti da pomognemo u mirovnom procesu. Da li biste rekli da taj e, sporazum s Izraelom je pomogao tom mirovnom procesu i to pitanje vezano iz europske vrijednosti. Rekli ste da ćete braniti europske vrijednosti. Znači li to e, da trebamo prihvatiti e, proizvode koji nisu u, u u stanju, odnosno nisu e, takvi da bi mogli biti konzumirani. Što mislite u kontekstu, o tome u kontekstu zaštite zdravlja i e, što mislite o sljedivosti, sustavu sljedivosti obvezne? Hvala vam, hvala na informacijama i hvala na intenzivnom dijalogu s našim odborom. Ja e, imam samo jednu minutu pa ne mogu sada ulaziti u sve, ali hvala na otvorenosti. Novi svijet međunarodne trgovine je fokusiran na pregovore, ali nije dijalog. Mi moramo imati dijalog unutar Europske unije sa dionicima unutar Europske unije. Vi ste u pravu, nove trgovinske strategije moraju osigurati alat E, za promičbu moraju biti transparentne, održive, no mislim da bismo isto tako morali govoriti o, i o trgovini, o interesima e, e, malih i srednjih poduzeća primjerice. Ja podržavam vašu namjeru pojednost Stavljenja bilateralnih e, sporazuma e, i o trgovini, ali i bilateralnih investicijskih sporazuma. Mislim da moramo vidjeti što se događa sa tim bilateralnim sporazumima e, u istočnoj i zapadnoj Europi. I zadnje, i postoje određena očekivanja unutar ovog odbora oko odluka u Tajvanu i eh, oko eh, promjen, znači prelaska sa dijalog na pregovore sa Tajvanom. Gracias, presidente. Gracias, komisarija, por su Hvala vam lijepa. Hvala vam na intervenciji, hvala vam na pomoći koju ste nam pružili. Ja vjerujem da trgovinska politika Europe treba pokazati da smo sposobni objasniti e, našim e, građanima da je moguće poboljšati e, kvalitetu njihovog života. Ono što je vrlo važno u novoj strategiji je dobro znati koja je to politika koju želimo provesti i na koji način ćemo to činiti. Transparentnost je tu ključna i upravo zbog toga treba dobro proučiti e, i ex ante i ex post koji su dosezi te politike e, i kakvi rezultati su nam potrebni da bismo doveli do ovih poboljšanja. E, osim toga, sudjelovanje e, onih koji su korisnici tih te politike je za nas iznimno važno. Što se te a p-a tiče, čuli smo e, svašta i naučili dosta iz grešaka koje su se dogodile. Mislim da trgovinska politika jest doista jedan od instrumenata koji bi trebao poboljšati i kvalitetu življena i zaposlenost i omogućiti rast i zapošljavanje. E, industrijska e, politika također je iznimno važna i naša poduzeća trebaju biti kadri natjecati se na različitim tržištima. Važno je da to bude politika koja jača standarde e, i radne i okolišne i e, u tom smislu žela bi znati kako se koordinirati s drugim politikama te kako ćemo, e, kako ćemo održivost kroz sve ovo omogućiti. Što se tiče e, evropskih vrijednosti, mi ćemo e, i dalje na njima nastojati, ali imamo i konstruktivna pitanja o tome što ste do sada govorili. E, multilateralnost je doista vrlo važna, te na koji način ćemo raditi na multilateralnosti, ali plurilateralnost nije multilateralnost sve ono što sad radimo plurilateralno, znači da je e, e, riječ e, možda i previše korištena. Mi, jesmo li mi doista zainteresirani za multilateralizam, odnosno kako ćete vi to podržati i to pokazati da podržavate? Hvala lijepo. Samo vrlo krasno, e, kratko. E, Španjolska, Francuska i e, Portugal napisali su jednu peticiju i tražili smo od komisije u nekoliko navrata da ocijeni učinke bilateralnih sporazuma sa ovim dalekim regijama. Do sada nismo čuli da je nešto tako poduzeto, a mi bismo htjeli znati što nas čeka u budućnosti te kakva je procjena učinka, je li ona negativna, te ukoliko jest, hoćemo li čuti neke prijedloge od komisije o tome. Evo, možete povjerenice odgovoriti na to. Ja sam danas ovdje prije nego što je ovo izvješće finalizirano i konačno e, da razgovaramo, ali i nemamo još sve odgovore. I svrha komunikacije je da pokažemo na koji način e, možemo poboljšati e, život europskih građana, zatim da privučemo ulaganja, povećamo zaposlenost i provodimo naše politike i tako komisija i želi raditi, radimo u klasterima i skupinama da bismo osigurali da razvoj, trgovina, vanjska politika i gospodarstvo e, budu usklađeni da bismo e, prebrodili moguće teškoće. Naravno da mi ne možemo e, naprosto učiniti da bude mir na srednjem istoku i tako dalje, ali sa svoje strane možemo vidjeti na koji način pojačati našu ulogu. To komisija može raditi. Gospodin Gaspari i drugi govorili su o multilateralnosti za koju se i ja zalažem i smatram da je iznimno važna. Ono što pokušavamo postići trenutno, kratkoročno, jest da gospodinu Sevedu pružimo e, svu moguću evropsku pomoć. Ako to ne uspije, to neće biti zbog Europe. Radimo s njim, s tajništvom, s partnerima širom svijeta, da bismo razradili jednu agendu o kojoj bismo se mogli suglasiti. E, dakle, to bi možda trebalo pojednostavniti e, jedna eh, je, eh, to je tako bilo i zasebno pred 15 godina nije uspjelo i eh, u Nairobiju bismo trebali u tome uspjeti, bit će vrlo teško ukoliko to ne prođe. Ono što se odnosi na multilateralnost mogu još reći da plurilateralnost u sve to želimo uklopiti i e, također sa svedom ćemo raditi kao što smo rekli vrlo blisko surađivati e, da e, se ostvari sporazum iz Dohe i upravo za to može se koristiti i VTO i VTO nije bio kadri biti uspješan, odnosno e, postići ono što smo mi htjeli. E, što se tiče ttip pa gospodine Gaspari, da, e, Amerikanci vrlo pozorno prate rad Europskog parlamenta i glasanja u njemu i vjerojatno ćemo pregovarati počevši od danas mnogih pitanja ćemo se dotaknuti međutim mi ćemo e, i CETA, we are finalizing very soon the legal scrub. I e, e, vas izvijestiti o tome. što se tiče prijedloga, s početkom iduće godine prijedlog će biti pred U pogledu suradnje s drugim državama sa e, Kinom e, radimo na sporazumu o ulaganjima. E, s Vjetnamom smo skoro finalizirali pregovore, vrlo blizu smo došli i s Japanom smo napredovali i pred mjesec dana u Tokiju smo imali summit s Japanom i radili s ministrima tamo da bismo ubrzali i koordinirali sve što je moguće prije po mogućnosti do kraja godine. Što se Tajvana tiče, i to se razmatra, a što se Indije tiče, znam da vas je to i zanima također, a sa Tajvanom mogu reći da ćemo krenuti korak dalje. Što se e, tiče carinske suradnje, e, mi radimo s državama članicama e, na najboljoj praksi što smatramo iznimno važnim jer oni su ti koji će primjenjivati i provoditi trgovinsku politiku te moramo biti koherentni ne samo u pogledu komunikacije e, i moramo podržavati i naše carinske uprave moraju podržavati e, trgovinu i surađivati na multilateralnoj osnovi. Gospođa Moska je govorila eh, o eh, pristupu i transparentnosti, eh, što je strategija koja je šira i zahvaća šire nego to čine ljudi koji su doista predani ovoj, ovom cilju poboljšanja trgovine kao što smo mi. Ja smatram da je vrlo važno da se radi maksimalno transparentno te da se pokušava objašnjavati uloga trgovine u gospodarstvu i globalizaciji zaštiti e, potrošača. Što se klime tiče, zelena roba e, mislim da je bitna i prvi popis će se proizvesti do zime i e, ući u pariški proces i e, to, su, to će biti i robe i usluge koje e, će e, voditi prema promjeni klime i održivom razvoju. Opet o Indiji, gospođa Campbell, kao što je predsjedatelj rekao, s ministrom smo se u Parizu pred mjesec dana sastali i u kolovozu ćemo se ponovno sastati da vidimo gdje sada stojimo i onda ćemo, da smo svjesni da ima teškoća i svi su otvoreni za razgovore, svi se nadamo da ćemo konstruktivno razgovarati o tome, te ćemo vas kao izvjestitelja obavijestiti o tome i što se tiče Australije i Novog Zelanda, puno je kontakata s predstavnicima tih država E, naravno, e, ocjenjujemo kako stojimo, imamo puno političkih odnosa, ali e, prije nego što počnemo pregovarati o sporazumima, moramo doista vidjeti imali s obje strane jednaka, postoji li jednaka količina težnji i želje. I sastanak ćemo držati u listopadu. Hoćemo li e, naše vrijednosti e, moći ostvariti? E, pa i svrha naše komunikacije da se više misli na strateški način i da se radi na strateški način. Kao što su rekli i Clark i Campbell, naši ekonomski alati, instrumenti ne mijenjaju se, ali kako možemo dovesti do promjene u politici, e, vanjskoj politici, u politici razvoja, e, to treba vidjeti i da to bude sve usklađeno s našim vrijednostima. Zato nam je potrebno e, i snažnije vodstvo. Ovaj parlament odlučio je pojačati, dati pojačanje E, i ostažiti e, e, odbor za trgovinu. Mislim da i nacionalni parlamenti država članica trebaju biti angažirani budući da je trgovinska politika na vrhu našeg dnevnog reda za ravnu raspravu i smatram da države članice moraju biti puno prisutnije. Što se Ukrajine tiče, Tehnički sastanak s predstavnicima Ukrajine i Rusije je upravo završena i neka pitanja su utvrđena kao problematična u EFTCA i imat ćemo i politički sastanak ministri Kimpling i Ulukajev će e, biti na tim sastancima. Dakle, i tu je zabilježen napredak. Gospodin Scholz pitao je jesu li članovi to e, prihvatili. Imali smo dva sastanka vijeća e, s državama članicama koje su se imale priliku očitovati. Ja sam osobno bila u puno država članica i moji suradnici u e, općoj upravi za trgovinu učinili su isto, bili su u posjeti u velikom broju država članica. Ne možemo sad e, proći e, po popisu svih država u svijetu i govoriti o našim odnosima i zato ih je spomenuto samo nekoliko, ali smatramo da naše prioritete a i resurse trebamo e, dobro namijeniti, ali to ne isključuje i druge države. Gospodine Žato, ja razumijem zašto osjećate tako kako osjećate, ono što se događalo s Grčkom e, nije, ne spada u ovu temu, ali čuli ste da sam govorila o vrijednostima, o demokraciji, o važnosti koherentne i dosljedne trgovinske politike koja će poboljšati živote ljudi i u trećem svijetu. Pa e, kroz suradnju vjerujem da možemo to e, postići i s kolegama smo o tome govorili puno puta te se nadam da će ovo u konačnoj komunikaciji biti također e, sadržano. Ja se nadam e, i rekla sam već da se zelena roba e, će uključiti na popise da sada nakon bali je to važno, a sad se E, usredotočujemo nas, uspjeh sastanka u Nairobiju. I ono što je važno ljudima u Europi upravo su te stvari e, i e, puno pitanja s kojima se svjetska trgovinska organizacija bavi. Gospodine Formo, mislim da vidimo stvari na različite načine. Otvoreno tržište i trgovinska politika su pozitivni ne samo za Europu pomeni nego i za ostatak svijeta i da se time treba upravljati na, na odgovarajući način. Što se tiče poljoprivrede, kvota za mlijeko i vinom to su doista vrlo kompetitivni sektori i mislim da samo mogu imati koristi od trgovinskih sporazuma. E, o tome se već puno govorilo i u razgovorima o TTIP-u e, i e, u pregovorima sa Japanom. Spomenuli ste i druge usluge te rekli da trgovinska politika u drugim državama dobiva veliku podršku. Mi smo dobili mandat od 28 8 država članica e, slijedimo naputke, odnosno preporuke, a mislim da su otvorena tržišta za Europu vrlo dobra kao i za potrošače. To je e, jedna složena stvar te ako odlučimo maknuti skinu s popisa, to neće odlučiti sama komisija, to ćemo predložiti parlamentu i vijećima, te će to onda biti zajednički prijedlog, a o tome ćemo interno naravno morati e, još raspraviti gospođo Kretan Daling, Mislim da sam vam odgovorila na neka od pitanja koja se odnose na VTO e, i e, na to kako radimo da bismo koordinirali e, trgovinu i razvoj. To su pitanja koja su od velike važnosti za države u razvoju i s mojim e, kolegom povjerenikom Mimicom o tome razgovaram vrlo intenzivno. Imamo e, sjajne prijedloge, ali o tome ćete vi odlučivati. Važno je da to bude koherentno, govorili smo o Tunisu. E, povjerenici će razgovarati e, i već danas o tome kako će podržati tunisku i trgovinu, vanjsku politiku, razmjenu studenata, razvoj i tako dalje. Pa vjerujem da možemo koordinirano na tome raditi. O otvorenosti tržišta sam govorila i ne mogu vam dati krajne, krajnje rokove, ali radimo na tome. Nećemo i ne nećete vidjeti e, ni u ovom, e, ni ovoj komunikaciji nikakav e, datum. Potrebno je da se sporazum koji se e, izbori da on bude dobar, e, a ne da se postigne brzo s Japanom. E, isto tako nemamo nikakav konkretan datum, ali nećemo tezati. Koristi od trgovine su ključne. Govorili smo o provedbi, suradnji s državama članicama i osiguravanju da se e, sporazumi doista provedu te da se nje mala poduzeća imaju koristi od trgovinskih sporazuma, a imamo i dobre trgovinske alate, imamo dobra pravila e, svjetske trgovinske organizacije i partnerskih država. Eto gospodine predsjedatelju, mislim da sam e, većinu stvari spomenula. Tunis, Tajvan. Na to sam se osvrnula, gospođo Keller. E, multilateralnost i o tome smo e, govorili i na to sam odgovorila. Hvala vam lijepa na odličnim idejama, na dobrom inputu, te dozvolite da vam zaželim vama i članovima vašeg tima e, ugodan odmor i ljeto pa se vidimo nakon toga. Hvala lijepa. And I think everybody and, uh, Svima zahvaljujem te mislim da i vama treba odmora i opuštanje te vam želim svako dobro a mi ćemo biti u kontaktu te ćemo se opet vidjeti nakon ljetne stanke and four yeah, or five years yeah. uh, follow-up. Problem. Yeah, okay. so we'll, of course, send you. Okay. Perfect. Thanks a lot. Thanks a lot. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 5. Der Dolazimo do točke dnevnog reda 5, a to je Pristupanje Ekvadora sporazumu o trgovini sklopljeno između EU-a i njegovih država članica i Kolumbije i Perua koji je dovršen u e, srpnju e, Ovdje je zapravo riječ o provedbi e, tog pristupanja i imamo našeg stalnog izvjestitelja kojem ću sad dati riječ. Hvala vam predsjedatelju. Koja je naša polazišna situacija? Europska unija ima e, multilateralni sa Perom i Kolumbijom. E, svi znamo da je potrebna odnosno da je dugo vremena bilo neizvjesno hoće li Europski parlament na to e, pristati. Potrebno je poduzeti konkretne korake kako bismo poboljšali situaciju sa ljudskim pravima, socijalnu situaciju i zaštitu okoliša u toj regiji. Pristup Ekvadora tom sporazumu mijenja, ne mijenja te važne ciljeve, naprotiv, E, taj pristup je važan trenutak u kojem možemo preispitati e, da li e, to odgovara našim očekivanjima u društvenom i gospodarskom smislu. Prve brojke koje je komisija ovdje predstavila u, smislu bilateralnog i multilateralnog postupanja i dalje zaostaju za našim očekivanjima radujemo je da Ekvador dijeli naše ciljeve i u tom smislu zahvaljujem e, gospodinu e, njihovom ministru Diego Alistiru koji radi na provedbi tih ciljeva svjestan sam da provedba sporazuma sa Peruom, Kolumbijom i sa središnjom Amerikom predstavlja veliki konkurentni pritisak za eh, ekvadorsko izvozno gospodarstvo i te da oni žele eh, da se što prije uspostavi situacija jednakosti prilika ne želimo odugovlačiti taj postupak, e, no mi kao Europski parlament moramo ispuniti svoju odgovornost i pokazati i Europskoj komisiji, a i državama članicama gdje vidimo potrebu za djelovanjem kako bi taj sporazum bio djelotvorniji i kako bi služio e, na korist stanovništvu te regije. Stoga zahtijevamo od komisije da izradi jednu analizu o provedbi i učincima provedbe ovog sporazuma. Ovom prilikom želimo ocijeniti iskustva Perua i Kolumbije i razmotriti kako su ti, e, e, kako su ti socijalni uspjesi e, kako se oni mogu učvrstiti i dodatno izgraditi. U tom smislu ova rezolucija se nadovezuje i na preporuke Međunarodne organizacije rada. Proširenje ovog sporazuma kojem želi pristupiti i Ekvador daje mogućnost poljoprivrednih izvoza poljoprivrednih proizvoda u Kolumbiju i jačanje učinaka na sporazum sa Sjedinjenim državama kao i e, jačanje e, koncerna koji se bave e, rudarstvom. E, u tom smislu to će utjecati na različite skupine stanovništva, ali i na okoliš. E, u tom smislu ja bih e, se radovao kada bi komisija sa svojim velikim stručnim znanjem i sa svojim uspjesima zadnjih osam godina izradila katalog tih mjera i razmotrila o tome kako Europa može podržati njihovu provedbu U tom smislu i javna rasprava o svim zemljama e, treba zadobiti odgovarajuću pozornost. Mi znamo da neće svaki subjekt trgovinske politike pozdraviti koje kakve ekološke e, i e, političke mjere. Stoga mi želimo pridonijeti e, osiguranju uspjeha i podržati inicijativu Ekvadora u okviru Ujedinjenih naroda i e, omogućavanje boljeg okvira za funkcioniranje ovakvih transnacionalnih poduzeća. Sa u zadnjem mandatu Europski parlament je pokazao veliki e, entuzijazam uključujući i na veliku većinu u parlamentu s obzirom na projekte TTIP-a. Sada bismo trebali još jednom promisliti ove ovim sporazumima i vidjeti kako ove ideje provesti u svakodnevici tih ljudi i u tom okruženju. Znači, s obzirom na sastanak na vrhu u UN u rujnu, e, mislim da nam je to jedan konkretni vremenski horizont do kada trebamo e, se pozabaviti tim pitanjima, a nešto slično je spomenula i povjerenica za trgovinu. Trebamo jasno reći da u Europi, a i u drugim regijama trebamo još dosta toga odraditi kako bismo poboljšali situaciju našeg stanovništva. Mi e, želimo naglasiti svoju volju da učinimo još više u tom smislu. Ovom prilikom zahvaljujem se ministarstvu trgovine Ekvadora, veleposlanstvu Ekvadora, a i komisiji na brojnim dubinskim razgovorima o ovim temama. I e, o tome što je se vezano uz e, taj pristup Ekvadora ovom sporazumu, a i predstavnici gospodarske zajednice i civilnog društva, pa i izvjestitelji u Sjeni, svi su dali svoj doprinos. Osobito zahvaljujem kolegici Fisas koja je e, bila e, suizvjestiteljica po ovom pitanju. Sad ćemo vidjeti kako će to ići dalje. Hvala, gospodin Pisac. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedatelju. U srpnju prošle godine e, su između Ekvadora i Europske unije uspješno okončani e, pregovori o sporazumu i e, koji su započeli 2009. godine, te smo proslavili dobru vijest e, o tome i mislim da je to dobra vijest za obe strane. E, raspravljamo ovdje o prijedlogu rezolucije parlamenta o pristupanju Ekvadora ovom sporazumu i mislim da će ovaj sporazum eh, pa i eh, njegove eh, odredbe o sigurnosti sasvim sigurno biti važne i za Ekvador i ekvadorsko pristupanje. Zahvaljujemo gospodinu Šolcu na izradi, i na pomoći u izradi nacrta ove rezultu, rezolucije. Ne smijemo međutim previdjeti činjenicu da se radi o tome da je to eh, da imamo i eh, sporazume između Europske unije, Kolumbije i Perua. Dakle, ne razmatramo eh, to kako trenutno funkcionira taj sporazum između nas i Kolumbije i Perua, zato imamo skupinu koja to prati. E, i e, analiza situacije u Ekvadoru e, s motrišta i političkog i onog zaštite okoliša je važno, međutim rezolucija se ne treba isključivo na to odnositi bez obzira na naša stajališta o tome rezolucija se treba više usredotočiti na sam sporazum. Ja ovdje Mm, e, zapravo ne vidim e, procjene e, ekonomskih aspekata ovog sporazuma, vjerojatno bismo trebali govoriti o trgovinskim aspektima i prednostima koje će to donijeti Ekvadoru i Evropskoj uniji. Imam gospodine Šolc i pitanje je predlažete li vi roadmap Ekvador ili ne i možete li nam nešto o tome reći. Te uz to Moram reći i da sam suglasan s mnogim od e, stvari koje ste spomenuli i mislim da je dobro da ćemo e, početi e, postići suglasnost o bananama. Kao što znate, Ekvador je ogroman proizvođač banana i njegova izvozna snaga može u tom smislu biti problem za nas, e, pa bismo trebali e, se e, i suglasiti o tome da se poštuju izvozne kvote i da trebamo dobiti konkretne informacije o tome kako se stvari razvijaju, razvijaju u pogledu uvoza banana. U stavku 28. E, tu kad se iščitaju svi, sva izvješća i zapisnici i to nam rezimirate, to je velika zadaća i e, doista se veselim suradnji s vama e, i radu na ovoj rezoluciji, a mi ćemo u potpunosti podržati pristupanje Ekvadora. Hvala za socijaldemokrate, sam ja i u sjeni pa ću se nadovezati na ova pitanja. Doista i politički i gospodarski ovaj pristup, e, pristupanje treba podržati. Ja smatram da je nacrt rezolucije Helmuta Šolca e, nešto što nam ovdje donosi važne elemente za ovaj proces to je e, u skladu sa onim rezolucijama koje smo u prošlosti imali i za Kolumbiju i Peru. I što se tiče točaka 2, 3 i 4, odnosno pitanja koje se pojavljuje tamo, a to je pitanje provedbe, e, to treba isto imati pred očima. E, kod Kolumbije i Perua imali smo određene izazove kod provedbe, odnosno kod informacija o provedbi tog sporazuma i u tom smislu mislim da se može više učiniti. Ova rezolucija e, e, utvrđuje i koje je stupanj gospodarskog razvoja, mogućnosti smanjenja siromaštva i razvoja društvenog sektora. E, Vlada je tamo uložila značajne iznose oko 40 milijuna američkih dolara u društveni, u socijalni dakle, sektor. E, pitanje provedbe konvencije ILA e, 87 i 98 e, pokazuje e, koliko su to, e, koliko to je odlučujuće za prava poslodavaca tamo, a i pitanje neratifikacije 129 i provedba inspekcije od strane inspektora rata, to se je pokazalo kao važno pitanje u Kolumbiji i Peru i isto tako u Kolumbiji i Peru je napravljen jedan plan eh, rada koji je radio na pitanju inspektora rada, broju tih inspektora rada i e, utvrđivao koji broj e, poduzeća oni moraju e, posjetiti, odnosno izložiti provjerama i sva ta pitanja inspekcije rada mislim da bi trebala biti ponovno navedena ovdje u stavku 15 e, postavlja se i pitanje e, poštene trgovine. U Kolumbiji smo započeli, odnosno pokrenuli jedan mali projekt e, poštene trgovine. Upravo one proizvode koje ovdje imamo na tržištu, kao što su poljoprivredni proizvodi, to se odnosi na taj dio. I na kraju u cijelom tom e, procesu e, trebamo jačati e, taj sam pristup i jače poveznice sa tih zemalja sa Europskom unijom za razliku od drugih zemalja koje se nekako jače povezuju sa pacifičkim prostorom i tamo vide svoje težište. Ovo je na neki način jačanje odnosa Europe prema Latinskoj Americi i e, to je nešto što također treba jasno naglasiti. Evo to bi bile one moje kratke napomene. Hvala. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Hvala gospodine predsjedavajući. Što je grupa uvijek imala pozitivan stav prema ECR grupa, uvijek imala e, pozitivan stav prema slobodnoj trgovini, uvijek smo podržavali takve prijedloge. Isto tako smatramo da je dobro produžiti regulativu GSP-a koja bi se e, kako bi se mostio ovaj e, jaz koji imamo za sljedeće godinu, godinu i pol dana dok na e, snagu ne stupi FTA i vjerujemo da će to pomoći ne samo evropskoj strani da se kod nas osnaži trgovina, nego isto tako i gospodarstvu Ekvadora e, u daljnjim nastojanjima da se iskorijeni siromaštvo, da se dodatno razvije njihovo gospodarstvo. Mi vjerujemo da bi e, pristupanje Ekvadora moglo biti vrlo korisno za obje strane, dakle da bi došlo do poticanja e, naših trgovinskih investicija i isto tako da bi to bio jedan pokretač gospodarskog razvitka Ekvadora. S druge strane, vratio bih se na nešto što je već gospodin Fisar rekao, odnosno naglasio, a to je da se ovdje radi o prestupanju jedne zemlje ugovoru koji već postoji, odnosno sporazumu koji već imamo sa Kolombijom i Peruom. S te strane e, tim činom bismo zaokružili jedno geografsko područje i dakle imali bismo jednu cijelu regiju pokrivenu e, sporazumom o slobodnoj trgovini. Zbog toga ne mislimo da ovdje trebamo postavljati neke dodatne zahtjeve, ne mislimo da bi sada usred procesa ratifikacije trebali pokušati uvesti neke nove obvezujuće odredbe. E, ne mislim da smo trebali dodavati odredbe o održivom e, razvoju, o obavezi Ekvadora da poštuje neka, neke propise u odnosu na okoliš i tome slično. Dakle, mislim da sada nije dobar trenutak za to da nije dobro postavljati nekakve preduvjete i inzistirati da oni moraju e, uvesti neke zakone, neku regulativu za neka područja i to onda šest mjeseci nakon što FT skupin, dakle sporazum o slobodnoj trgovini stupi na snagu. Mislim da moramo imati poštovanja e, prema kulturi naših partnera i da ih ne smijemo prisiljavati da tako nešto učine. Mi, kao što sam već rekao, načelno podržavamo uvijek ovakve sporazume, pa u tom smislu podržavamo i rezoluciju u obliku koji će dati zeleno svjetlo svim ovim dobrim okolnostima koje sam spomenuo i zeleno svjetlo svemu onome što je već isprogovarano. S naše strane mi se zapravo radujemo konačnom krugu e, razgovora i nadamo se da ćemo naći neki održivi kompromis. Hvala. Hvala vama. E, gospodin Trimosa ima liberala, ako on nije ovdje. Thank you. I guess I can be fairly brief. E, da, hvala. E, mislim da mogu kratko reći, mi smo veliki zagovornici sporazuma s Kolumbijom. Dakle, dobro je uključiti još jednu zemlju, jednu novu zemlju. Da kako da smo jedno spremni konstruktivno pridonositi radu nove rezolucije. Mislimo da smo već naučili nešto iz iskustva sa Peruom i Kolumbijom. E, dakle, i u tom smislu ćemo imati neke prijedloge amandmana u odnosu na izvještaj, no u svakom slučaju zahvaljujemo e, izvjestitelju na nacrtu i nadamo se da će se moći prihvatiti naši amandmani. Hvala. Hvala Gertrude. Hvala. Ja bih se vratila na ono pitanje o održivom razvoju, odnosno o odredbi koja se odnosi na to. Dakle, tu se radi zapravo o našoj dosljednosti, odnosno o dosljednosti naših odnosa s trećim zemljama, isto tako e, s rezolucijom parlamenta o planu e, razvoja za cijelo to područje. Mislim da je vrlo važno da imamo iste kriterije prema svakoj od zemalja koja pristupa sporazumu. E, možda ćemo u buduće imati recimo Boliviju u toj situaciji. Doista mislim da je to važno jer je povezano i najnovim izvještajima Svjetske organizacije radi ILO-a. E, dakle, ono pitanja koje smo ona spomenuli treba sada postaviti u ovom kontekstu. Dakle, radi se o radnicima u javnom sektoru, njihovo pravo na štrajk i tako dalje. Dakle, doista mislim da je to jedan od ključnih elemenata da treba insistirati na tome. Drugo što bih željela reći jest da dobivamo izvještaje o problemima koji postoje sa već postojećim poglavljima u odnosu na održiv e, razvoj e, i mislim da je odgovorno da u situaciju u kojoj jedna nova zemlja pristupa sporazumu o slobodnoj e, trgovini e, da se pobrinemo da oni ne pristupaju nečemu što se već pokazalo lošim nego da pokušamo ispraviti neke od nedostataka koji su se pokazali u dosadašnjoj provedbi. Voljela bih da se to uključi u izvještaj. I napokon što se tiče Eurolata e, mislim da bi smo se trebali snažnije fokusirati na odnose sa Latinskom Amerikom. Pozdravljam u tom smislu e, situaciju u kojoj razgovaramo o tome, u kojoj se razmatra pristupanje e, Ekvadora i mislim da je dobro inzistirati na tome. U tom smislu pozdravljam ovaj izvještaj i veselim se budućoj diskusiji. Hvala. Gracias, presidente. Yo también.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 apsolutno je važno brzo nastaviti e, s radom na ovom e, dokumentu. E, pozdravljamo rad gospodina Šolca, mislimo da je vrlo dobro ovo izvješće, ali željeli bismo naglasiti potrebu razmatranja prava pojedinaca i radnog zakonodavstva. S tim u vezi željeli bismo naglasiti da trebamo postaviti zahtjeve u tom smislu, ali da oni trebaju biti umjereni, odnosno djelovati postepeno, dakle da treba uzimati u obzir nastojanja koja je sama zemlja već e, učinila. Tako smo, e, to smo i čuli iz pisma koje smo dobili od ekvadorskog ministra. Dakle, osim samog, same trgovine koju želimo poboljšati ovim sporazumom, želimo djelovati na neke druge aspekte e, tih društava. Mi kao zastupnici Europskog parlamenta, predstavnici naših građana moramo razmisliti kako želimo e, proširiti vrijednosti u koje vjerujemo, kako se oni na ispravan i pravedan način mogu primijeniti u zemljama s kojima uspostavljamo e, odnose. Zbog toga moramo se se pobrinuti da ovakav e, sporazum o slobodnoj trgovini doprinese iskorjenjivanju nejednakosti a ne e, trebamo recimo razmisliti o velikoj sjeći šuma E, koje je spomenuo i ekvadorski e, ministar u svom pismu. Dakle, mi, kao, e, mi, mi i cijela međunarodna zajednica ima tu određene obaveze. Moramo širiti poruku poštenih odnosa, fair odnosa e, prema svim zemljama. Isto tako moramo uzeti u obzir i e, položaj žena i moramo cijelo vrijeme biti svjesni koliko je to velik zadatak i zato e, kao i naš izvjestitelj želimo da reagiramo i brže i snažnije i da dobivamo izvještaj od komisije koliko brzo se ova provedba ostvaruje. Hvala, e, gospodin Jurgensen, za Ameriku. Hvala vam, evo nekoliko kratkih komentara od mene. Mi pozdravljamo inicijativu Erboskog parlamenta i Intea da se izradi rezolucija kojom će se podržati brzo pristupanje Ekvadora ovom sporazumu. U krajnjoj to je nešto na čemu mi radimo e, već godinu dana, dakle sve od samog kraja pregovora. Eh, I ipak bih prokomentirao ukratko neke elemente ovog eh, nacrta eh, koji nas donekle uznemiruju i za koje mislimo da, da na njih treba reagirati. U drugom i trećem odjeljku vidimo da izvjestitelj predlaže u svom nacrtu E, odnosno da sugerira da se komisija ne angažira dovoljno da se realizira e, plan rada i da se istovremeno konstatira da se ne informira odgovarajuće Europski parlament. Mi u komisiji od samog početka razumijemo u potpunosti e, važnost informiranosti parlamenta, isto tako znamo i na koje teme parlament skreće pažnju. Mi smo e, 2012. imali komunikaciju e, i što se komisije tiče, mi svakako želimo podržati e, Peru i Kolumbiju u ostvarivanju planova rada i to smo i do sad radili i tu se spomenju teme recimo područja Eh, vezane za eh, dijalog o ljudskim eh, pravima i ono što parlament spominje kao nešto toga zabrinjava. Zatim drugo pitanje, ovo koliko je dobro parlament informiran, pa rekao bih da smo tu dosta toga napravili. Mi smo informirali parlament o svim našim aktivnostima, u, dobivate recimo godišnji, izvještaj o godišnjoj provedbi, zatim E, djelovali smo e, kada ste poslali zahtjev e, u, da budete informirani u siječnju 2013. 2014. imali smo posebnu sjednicu za zastupnike Hrvatskog parlamenta kada su išli u Kolumbiju zatim imali smo kontakt sa odborom za razvoj Isto tako smo odgovarali uvijek na pitanja e, zastupnika Europskog parlamenta. I napokon što se tiče e, odlomka 28. u kojem parlament traži da dobije dnevni red i zapisnik e, s sastanaka pod Dakle, tu se slažemo i poslali smo vam zapisnik sa sastanka Odbora za trgovinu održanog u lipnju. E, to ste zatražili, dakle mi smo na to reagirali i šaljevo vam i imamo dalje namjeru slati s dnevni red svih sastanaka pod odbora. Dakle, vjerujem da smo i prije pružali odgovarajuće e, informacije, e, ali i namjeravamo to raditi i u budući, koliko god su tu neki rokovi dosta kratki od sastanka pod odbora do sastanka vašeg odbora. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Dakako, da nam je svima jasno da ovaj nacrt rezolucije i njegovih 30 točaka postavlja dosta ozbiljan e, zadatak u kojem ja i mi svi E, iznosimo očekivanje Europskog parlamenta u očekivanju e, ratifikacije e, ovog sporazuma. Isto tako mislim da nam je svima jasno da pri razmatranju pojedinih točaka smo dosta ograničeni. Naime, neko dodavanje, neko dodavanje zahtjeva, inzistiranje na daljnjim objašnjenjima, to bi moglo proizvesti e, potrebu za dodatnim e, radom na ovoj rezoluciji i nisam e, siguran da je u interesu. Dakle, recimo izvjestitelj Usijen je spomenuo tri točke o kojima se sada raspravlja. Govori se i o mjerama, o planu rada. Ovo je jedan poseban trenutak u povijesti s obzirom da smo dobru godinu dana e, raspravljali sa Ekvadorom i pokazalo se da oni ne žele jedan takav konkretan e, plan rada e, pa smo mi nastojali onda u rezoluciju nastojali uvesti točke koji će potaknuti realizaciju onoga što imamo. Nastojali smo utvrditi pozitivne točke svega već ostvarenog i onoga što možemo ostvariti. Isto tako smo utvrdili točke na kojima će trebati dodatno e, raditi e, u pripremi pristupanja e, sporazumu. Dakle, ovo je jedna dosta posebna situacija koja čini svima onima koji rade na, na tom sporazumu zadatak dosta teškim. Drugo, ja vjerujem da ćemo trebati e, ažurirati informacije o tome zašto e, se realizacija ovog sporazuma, odnosno pristupanja Ekvadora e, odgađala to da kako ima veze sa situacijom u Ekvadoru i gospodarskom i činjenicom da je novi e, predsjednik izabran, a da njegova vlada u određenom periodu nije pristupala ovom sporazumu. To je imalo veze s činjenicom da su neki gospodarski i politički prioriteti u Ekvadoru jednostavno bili drugačiji. To treba imati na umu i treba toga biti svjestan. Jednostavno postoje razlika u procjeni situacije između dvije ugovorne strane, da tako kažemo. E, dakle, mi moramo znati da, da djelujemo u tom kontekstu i da treba razmatrati interes našeg partnera u odnosu na naše interese. Treba će nam zbog toga otvoren i konstruktivan pristup E, kako Europske unije kao cjeline, tako i pojedine, pojedini država članica u e, pregovorima sa trećim trgovinskim partnerima. Dakle, treba imati na umu e, da, da treba zaštititi prava svih građana u zemljama s kojima sklapamo ugovore. Zatim treće, e, znamo da uvijek se ovisi o perspektivi, je li čaša napola puna ili je napola prazna. E, mislim da trebamo usmjeriti na budućnost i gdje to možemo utvrditi jasne korake prema provedbi, da se trebamo e, pobrinuti da građani s obje strane Eh, dakle, na obje, u obje ugovorne strane eh, moraju znati zašto se ovakav trgovinski sporazum potpisuje, moraju znati da to ima veze sa promicanjem ekonomskog eh, razvoja jednostavno mislim da e, je e, ovo bitno i iz generacijske perspektive za Ekvador, dakle da se tu radi o svojim, svim šumama koje još nisu posjećene. Treba djelovati na e, našu korist. Čovjek se uvijek mora pitati za u čijem se interesu sjeku šume je li to u interesu Ekvadora i dakle sa takvog stajališta treba e, sagledavati ovo pitanje, a mislim da ćemo sada čuti i e, neke rokove e, i neke korake u smislu što možemo učiniti za ovu rezoluciju. Hvala, da, doista je rok 17.7. u 12 sati i onda ćemo 21. 22. rujna glasovati o tome. E, u odnosu na trgovinske odnose sa Latinskom Amerikom imat ćemo još saslušanje 19. E, studenog kada ćemo e, malo šire ući u ovo pitanje gospodarskih odnosa. Hvala. Dolazimo do šeste točke, kolegice i kolege. Ovdje se radi o pitanju konvencije o transparentnosti eh, u eh, konvenciji Ujedinjenih naroda o transparentnosti u arbitraži između ulagača i države. Eh, imamo sada i mogućnost ovdje korištenja videokonferencije. Već smo imali razmjenu sa glavnim tajnikom Uncitrala, razmjenu mišljenja, a u Uncitralu se naime nalaze e, odnosno vode se ta središnji, e, centralni, važni arbitražni postupci. E, ovaj puta nemamo glavnog tajnika Uncitrala osobno ovdje, a već ga vidimo preko ove video veze i e, raduje me što ga ovdje vidim. Zahvaljujem mu što e, ima strpljenja e, uključiti se u ove naše rasprave gdje malo i kasnimo. Prije nego što mu dam riječ, prvo ću dati riječ izvjestitelju koji će reći nešto o konvenciji. Grazie Presidente, onorevoli Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, dragi kolege. Kao što ste nas podsjetili, tokom posljednjih mjeseci ovaj je odbor zapeo i snažno se zapravo bavio e, pitanjem međunarodnog e, instrumenta e, vezanog uz arbitražu između ulogača i države. Mislim da trebamo konstruktivno sada napokon o tome razmišljati i da je dobro u tom smislu da razmijenimo razmišljanja sa glavnim tajnikom Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo da vidimo kako se mogu usaglasiti pravila e, rješavanja tih e, sporova. Naime, rješavanje sporova je jedna od ključnih e, tema onoga što se događalo u parlamentu, pogotovo u odnosu na aspekt transparentnosti. Veća transparentnost je, kao što znamo, važan cilj u mjeri u kojoj ona može sudionicima u sektoru, a isto tako i cjelokupnoj javnosti pružiti dodatna znanja o tome kako se donose odluke prilikom rješavanja e, sporova, između ostaloga sporova između ulagača i države. E, Jer tu može doći do različitih e, interesa, odnosno mogu biti važni za interes javnosti. Znamo da recimo objavljivanje dokumenata također olakšava e, jedinstveniju primjenu e, pravila i zakona i zbog toga je to nešto na čemu e, radi e, Komisija jednih naroda za međunarodno trgovačko pravo. Dakle, UNCITRAL radi upravo na izradi međunarodnih pravila za transparentnost. Zbog toga se veselim ove suradnji e, UNCITRALA i Europske komisije i mislim da on pruža priliku da se poboljša i osnaži sustav rješavanja sporova. Dakle, e, u svakom sporu, svakom legitimnom e, političkom sporu e, bitno je da se da pravila mogu pridonijeti njegovom rješavanju, odnosno našem djelotvornijem radu. Ovdje se radi o instrumentu koji je već na neki način uključen u gotovo 1400 multilateralnih sporazuma. On promiče transparentnost, on promiče demokraciju i mislim da mi kao parlament trebamo e, podržati SDS i isto tako e, raditi na donošenju uravnoteženog rješenja mnogo su puta i članovi ovog odbora, a i Cecilia Mamster, povjerenica, danas već rekli da nam treba otvjerena razmjena mišljenja bez preduvjerenja, bez e, postavljanja prepreka putu koji nas može dovesti do napretka i e, mislim da ovakav instrument može biti prepoznat kao nešto um, kao dakle instrument međunarodnog prava koji će to omogućiti a koji će nama u ovom odboru omogućiti da razmišljamo o aspektu vanjske trgovinske e, politike odnosno kako se on može e, uključiti u razvoj ove politike E, govori se o e, jednom tijelu grupi stručnih e, sudaca, a isto tako o mogućnosti žalbe na njihova rješenja ne smijemo um, razmišljati o nekim ispraznim e, sloganima koje se u praksi ne može e, provesti, već se trebamo koncentrirati na korisne informacije koje nas guraju u pravom smjeru, a tu se radi recimo o pristupu dokumentima, o mogućnosti zainteresiranih strana da e, iznose prijedloge te recimo objavljivanje e, donesenih odluka. Mislim da je to u interesu svih nas. Hvala. Und, Srečna hvala. I sada evo zovem Beć, e, glavnog tajnika i dajem mu riječ. Dobar dan, čujete li me? Hvala. Zadovoljstvo mi je biti na ovom e, odboru. Hvala što ste pozvali UNCITRAL. Nedavna rasprava oko pravnog okvira uzimajući u, koja uzima u obzir pitanje rješavanja sporova nije samo fenomen koji je vezan uz Europu, već je to nešto što brine cijeli svijet. E, Vidjeli smo da se broj ulagačkih e, sporazuma povećava. Sve veći broj e, država ponovno razmatra modele ulagačkih sporazuma i nedavni sporazumi sklopljeni su s odredbama koje uređuju novu ravnotežu prava i obveza između država i investitora i pokazuju dosljednost sa drugim ciljevima javne politike kao što je rast i održivi razvoj. Osim toga, eh, primijetili smo pomak sa bilateralnih na regionalne sporazume. To ima eh, sustavne implikacije na ulagački režim koji može ili pridonijeti eh, okruženju E, sporazuma ili stvoriti veće nedosljednosti između sporazuma koji se ponekad preklapaju. Reći ću nešto o onom dijelu uncitralnog posla koji je usredotočen na pitanja transparentnosti. Kao što znate, uncitral je osnovala Opća skupština Ujedinjenih naroda s mandatom da se modernizira i internacionalizira međunarodno trgovačko pravo. Kao takav uncitral je poznat za uspostavu modernih pravnih pravila, uređenje međunarodne trgovine na jedan E, jednoobrazan način. Ta pravila pomažu i državama u e, provedbi i tumačenju tih standarda. Osobito na području arbitraže UNCITRAL je dao značajan doprinos razvoju i promičbi međunarodnih standarda. Gotovo univerzalni pristup Njurškoj konvenciji o priznanju i provedbi stranih arbitražnih pravorijeka samo je jedan primjer toga. E, sve veće korištenje Njurške konvencije predstavlja naglašavanje uloge arbitraže kao načina rješavanja međunarodnih sporazuma, a e, postoje i brojni zakoni koji se temelje na ucitralovom modelu zakona koji je stvoren, e, donesen 95. i e, kao i arbitražna pravila iz 76. revidirana 2010. godine. Ucitral vrijedno radi na području rješavanja sporova i danas ću vam reći nešto i o uncitralnom radu na području transparentnosti koja se razvila iz dugog iskustva koji je uncitral razvio na ovom području. Jedna od zabrinutosti i investicijske arbitraže je da relevantni postupci i njihovi rezultati budu u cijelosti povjerljivi, čak i ako e, se radi o sporu od javnog interesa. To je nešto što je uzrokovalo značajne zabrinutosti, pa i u redovima vašeg odvora. U ovom kontekstu uncitralov rad na transparentnosti u ulagačkim arbitražama počeo je u listopadu 2010. u tri godine do 2013. izrađena su e, uncitralova pravila o, e, transparentnosti u e, u investicijskoj arbitraži koja se temelji na ugovorima s državama. Dakle, što se Često se ti postupci vode iz zatvorenih vrata i skriveni su od oka javnosti, čak i ako se radi o pitanjima koja su od velikog interesa za javnost i za medije. Bez ulaska u um, detalje, ova pravila daju jedan proceduralni režim koji javnosti osigurava široki pristup e, čitavom nizu dokumenata relevantnim za određeni spor. Pravila osiguravaju i otvorena ročišta i pravo da treće strane podnose određene podnoske. Osim toga uključuju zaštitne mehanizme za zaštitu povjerljivih informacija i ono što je najvažnije pokušavaju uravnotežiti javni interes za dobivanjem informacija i interes stranaka u sporu da ostvare e, pošteno i učinkovito rješenje svog spora. Što se tiče pravila transparentnosti koji su u načelu primijenjena na investicijske sporazume, zaključen je nakon e, usvajanja ove e, konvencije, UNCITRAL je počeo pripremati konvencije koje će državama i regionalnim ekonomskim organizacijama osigurati da pravila budu primjenjiva i na postojeće investicijske sporazume. Kao rezultat toga u prosincu 2014. je Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila konvenciju Ujedinjenih naroda o transparentnosti u um, arbitražnim postupcima između investitora i države. U konvenciju je uključena i um, su pojedini aspekti imajući na umu upravo ono što brine Europsku uniju. Znači, što se tiče investicijskih sporazuma, e, država koja je stranka konvencije ili regionalna organizacija treba e, pristati da se pravila transparentnosti primjene na arbitražne postupke između investitora i države u okviru određenog investicijskog sporazuma. Osim toga daje se mogućnost strankama da formuliraju određene rezerve, a i pojedini investicijski sporazumi ili pojedini set investicijskih pravila se može ugovoriti, a koji ne mora biti zdravova pravila. Konvencija e, je otvorena za potpisivanje na Mauriciusu u Port Luju 17. ožujka 2015 i nakon toga e, je stoji na raspolaganju u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njurku. Konvencija za sada ima samo jednu stranku i deset potpisnica koje uključuju određeni broj europskih država kao što su Finska, Francuska, Njemačka, Italija, Švedska, Ujedinjena kraljevina, Švicarska, kao i Kanada i Sjedinjene države. Pravila transparentnosti predviđaju da glavni tajnik Ujedinjenih naroda vrši funkciju repozitorija objavljenih informacija u okviru članka 8 pravila o transparentnosti. U skladu s tim informacije će se objaviti na Uncitralovoj web stranici, a Europska unija je izrazila svoju spremnost da financijski podrži e, uspostavu tog registra transparentnosti za e, koji e, na kojem smo izrazili svoju zahvalnost. Što se tiče pravila transparentnosti, konvencije i registra transparentnosti, sve to su nedavni rezultati multilateralnih nastojanja da se reformira e, arbitraža u investicijskim sporovima. O time se uzimaju u obzir i javni interesi takvih arbitraža, a i interesi stranaka za rješavanjem sporova na pošten i učinkovit način. Nadalje pridonosi se usklađenom pravnom okviru i e, pošteno i učinkovito rješavanje takvih međunarodnih sporova. Osim toga, očekuje se da centralnoj standardi transparentnosti u značajnoj mjeri pridonesu jačanju transparentnosti u e, režimu rješavanja sporova između države i e, investitora. Ova pravila treba na, njih gledati u, e, kao jedan alat održivog rasta. Omogućivanjem objave informacija o sporovima koji proizlaze iz takvih e, investicija Time se pridonosi izgradnji povjerenja u međunarodni investicijski okvir. Osim toga, to predstavlja važan korak u e, suočavanju sa sve većim izazovima preispitivanja legitimnosti investicijskog prava i same arbitraže. Uncitralova pravila transparentnosti imaju za cilj jačanje javnog razumijevanja e, procesa ulaganja e, investicijskih arbitraža Želim zaključiti sa nekoliko napomena o mogućim reformama investicijskog režima. Ono što danas želim naglasiti je da posao koji odrađuje UNCITRAL u smislu jačanja transparentnosti u arbitražnim sporovima između investitora i države može utrati put da se odgovori na poziv za većim reformama na ovom području i time se može pridonijeti modernizaciji e, sveukupnog investicijskog režima. Trebamo razumjeti da trenutačno e, imamo više od 3000 investicijskih ugovora, oko 61% ovih sporova e, se, se vode u Iksitu i u Svjetskoj banci i osigurava se mehanizam za provedbu arbitražnih pravorijeka i u tom smislu više od 30% ovih sporova se rješava na taj način. Bilo koja reforma mora uzeti u obzir i postojeći okvir i imati na umu širu sliku. Iako ovo nije nešto što e, Europska ili njezine države članice mogu rješavati same, ali rješenje na razini Europske unije je možda lakše ostvariti, no bez, bez dogovora subjekata izvan Europske unije to neće biti cjelovito rješenje. U svemu tome trebamo razmotriti odnose e, među instrumentima i mehanizmima kao što je konvencija i uključena pitanja. Konvencija o transparentnosti Bavila se i pitanjima postupovne prirode o kojima e, se ne govori često u investicijskim sporazumima jer e, trend e, transparentnosti u arbitražnim postupcima je relativno novi trend. Iako takve karakteristike olakšavaju uključivanje u pripremu konvencije, oni se mogu proširiti na proceduralna pitanja o kojima se e, već razmišlja o investicijskim sporazumima i o pitanjima e, e, materijalne prirode. S obzirom na kompleksnost strukture investicijskih režima i s obzirom na pozornost javnosti koja se posvećuje ovim pitanjima, Najvažniji element je politička spremnost uključenih strana da se postigne konsenzus o ovom pitanju. Samo ako je to moguće i ako se to postigne kao što je, nadam se, ostvareno ovim pravilima o transparentnosti, tek onda možemo uvesti jedan mehanizam koji će biti sličan ovoj konvenciji o transparentnosti. Uzmimo primjerice prijedloge da se uvede jedan žalbeni mehanizam ili investicijski sud Postoje različiti načini da se provede jedna takva reforma. Jedan od načina je da se to uključi u bilo koji novi investicijski sporazum ili sporazum o slobodnoj trgovini, ali to ne bi imalo gotovo nikakvih učinaka na investicijske arbitraže koje su već pokrenute u okviru postojećih investicijskih sporazuma. Drugi pristup mogao bi biti da se osnuje na zasebna institucija koja će imati e, tu odgovornost ili treća mogućnost da se e, koristi e, postojeći exit mehanizam koji bi trebalo adekvatno izmijeniti. U svakom slučaju zahtjevalo bi to dosta vremena i napora da se postigne sporazum o samoj materiji i e, da se vidi postoji li uopće potreba za takvim dodatnim mehanizmom te da se odabere odgovarajući pristup. Ono što bi moglo biti još više problematično jest da trenutačno ne postoji e, multilateralni forum za takve rasprave. Sadašnje rasprave o izazovima i prilikama e, e, vode se u brojnim međunarodnim i regionalnim organizacijama i one se dotiču ovih različitih pitanja, ali na jedan vrlo generalni način. Bilo kakav konkretni proces reforme zahtjevao bi uzajamne reforme u kojima bi države i regionalne gospodarske organizacije kao što je Europska unija, kao i arbitražne institucije kao što je ICSID, stalni arbitražni sud, Međunarodna trgovinska komora i drugi e, dionici kao što su članovi akademske zajednice, e, ljudi koji rade u praksi na ovom području i nevladine organizacije bi se mogle okupiti radi razvijene mišljenja i to bi bio prvi korak i vjerujem da tu Uncitral može pridonijeti ovom procesu e, i e, cijelom ovom postupku ostvarivanja transparentnosti. Zahvaljujem na pozornosti i rado ću odgovoriti na pitanja ako ih bude. Hvala. Uh, Hvala glavni tajniče na ovoj e, dugo, na ovom izlaganju. Ima li pitanja? Uh, Mr. Sikau, Mr. Saradil, Ms. Schwarke und gospodin Sikau, Šage, Šulc. Molim vas, budite vrlo precizni jer smo jako ograničeni vremenom. Gospodin Sikao. Grazie Presidente, mm, innanzitutto ringrazio Hvala vam. Kao prvo želim zahvaliti glavnom tajniku Uncitrala to nam je iznio vrlo zanimljiv govor sa mnogo detalja. Želim e, znati koja je ocjena uncitrala mehanizma ISDS u svjetlu e, najnovih prijedloga povjerenice Malmström te koje su indikacije koje se odražave u glasovanju o parlamentarnoj rezoluciji. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja govorim u ime kolege Šandora Lunasa koji ovdje ni, nije ovdje danas s nama, ali zamolim me da postavim četiri pitanja. I to ne e, našem gostu ovdje, već pitanja komisiji, tako da ne znam da li je to odgovarajuća platforma za to, no pokušat ću e, s obzirom da ću ja morati otići, naši savjetnici će zabilježiti odgovore. Prvo pitanje je koji e, vremenski okvir predviđa komisija za sporazum vijeća o ovom dosjeu, hoće li to biti nešto brz, što će biti brzo gotovo ili će duže trajati. Drugo pitanje e, koja preklapanja vidi komisija s obzirom e, na tome na slučaj pred Europskim sudom u odnosu na Singapurski sporazum. Treće, da li će Luksembursko predsjedništvo osigurati da konvencija bude ispregovarana do kraja godine i četvrto, koju ulogu komisija vidi za e, razmatranja a s obzirom na mogućnost stvaranja Međunarodnog investicijskog suda. Znači, evo, toliko u ime Sandora Lunasa. Hvala, dajem. Hvala vam. Hvala na ovom inovativnoj video vezi i e, inputu UNCITRALA i iz Ujedinjenih naroda. Mi cijenimo to. Važno nam je e, usredotočiti se na multilateralni sustav, iako naša pozornost kada je riječ o zaštiti ulaganja i poboljšanja se uglavnom usredotočila na naše pregovore u okviru transatlantskog e, trgovinskog partnerstva. No, bitno je da razmotrimo ulogu jedinih naroda. Greška bi bila ograničiti našu raspravu na te a bojim se da se to često događa. Znam da je to politički atraktivno, no to ne rješava neke od mojih zabrinutosti koje su mnogo šire, osobito s obzirom na preostalih 1400 sporazuma o slobodnoj trgovini koje države Europske unije imaju i drugih 3000 e, sporazuma koje imaju klauzule o e, zaštiti ulaganja. E, moje pitanje je vezano uz vašu odgovornost ovdje u Europi. Želim pitati jesu li moje informacije točne da u siječnju je Europska komisija poduzela inicijativu da se e, uključi u ovu obvezu transparentnosti te da se potaknu države članice da potpišu e, tu konvenciju kako bi e, se povećalo pristup tim dokumentima. I dok mi vodimo jako živu raspravu na ovoj razini eh, gdje Europski parlament eh, potiče tu aktivnost, i naši američki partneri olakšavaju pristup informacijama, ja se bojim ako gledamo raz, najnovije brojke da su trendovi drugačiji kad je riječ o državama članicama. Znači samo šest država članica je potpisalo ovu inicijativu transparentnosti. Je li to točno? Može li gospodin iz Beća to potvrditi? U svakom slučaju čini se da je to jako e, malen broj, čak i ako je, su neke države članice nedavno potpisale, to u svakom slučaju nije u skladu sa naporima u kojima mi ovdje sudjelujemo. E, ja bih voljela znati koji je najnoviji broj, najaktualniji broj potpisnika ove e, aktivnosti vezane uz transparentnost i Helmut Scholz. Hvala. Evo i ja želim zahvaliti na zanimljivom briefingu o tome u kojoj su fazi, je fazi bavljenja ovim pitanjima transparentnosti. E, dakle, što se tiče ovih e, arbitražnih postupaka između država i investitora. Tu postoje još e, brojni načini da se izbjegne davanje informacija e, vezanih uz e, ove sporazume. I to je jedna važna točka. Mi moramo više usredotočiti svoje napore i ako uzmemo u obzir da je samo šest država članica, kao što smo danas čuli, potpisalo mm, tu akciju, i e, u tu konvenciju. Što znači, što to znači iz vašeg motrišta s obzirom na odgovornost e, za e, politiku investicija i trgovine? Znači li to da Europska unija sama nije dio te konvencije? Jer ako je to tako, onda mi moramo odraditi svoju domaću zadaću i potaknuti države članice da se konačno pridruže toj konvenciji. A osim toga tu je još jedna važnija točka kada raspravljamo o TTIP-u ili o općenito o investicijskoj politici, mi želimo stvoriti možda jedno međunarodno tijelo prema predlozima Forencije Malstrom. Kako vi e, gledate na, na to, tu nužnost transparentnosti, jer ovo su e, sporazumi, e, odnosno sporovi koji uključuju i potencijalno velike obveze za pojedine državne riznice i opterećenje poreznih obveznika. Evo, to bi bilo moje pitanje, možda možete dodati neke točke tome. Now Hvala vam lijepa, sad riječ kolegi iz eh, komisije. Na temelju članka 207 eh, komisija ima pravo potpisati ovu konvenciju, a države članice sad blokiraju samo nekoliko eh, je potpisalo do sada. Hvala lijepa, puno je toga što bih želio reći, ali vremena nema puno pa ću biti kratak i koncentrirati se na ova pitanja. Ovo je e, konvencija od iznimne važnosti i prva je uspješna konvencija koja reformira zakon, međunarodni e, zakon o ulaganjima i politiku o ulaganjima i upravo zato je važan kao što je komisija e, rekla prijedlog je za potpisivanje e, napravljen u siječnju ove godine za potpisivanje ovog sporazuma što uključuje potpis od strane Europske unije i također e, omogućivanje državama članicama da one e, potpišu. Nije bilo moguće postići konsenzus u vijeću o usvajanju ovakve odluke, te se komisija nada da ćemo uspjeti brzo e, postići napredak pod luksemburškim predsjedništvom da se to usvoji i Sasvim je e, e, jasno da je vrlo važno da je e, ta povelja o energiji koja je jedina povelja koja je pristupnica Evropska unija i usto postoji 1400 postojećih sporazuma i ovo je dio zapravo reforme međunarodnih investicijskih režima, jer to je vrsta sustava u koju će se postupovno morati uvesti još reforme. Gospodin Luns je postavio pitanje, dakle mogu reći da ovo nije direktno povezano sa singapurskim eh, suđenjem, e, tu imamo i pitanje e, kompetencije, to nije izravno povezano, ponavljam, sa singapurskim slučajem. Komisija se nada da će to predstavljati, da će to kroz vijeće vrlo brzo proći, da bi parlament e, postigao konsenzus, da bi Europska unija mogla prvo potpisati, a onda i ratificirati taj sporazum. Nadamo se da će oni pred ovim odborom biti vrlo brzo. Gospodine glavni tajniče, molim brzi kratki odgovor. Hvala lijepa, pokušat ću što je moguće kraće. Ovo je pitanje o činjenici koliko potpisnika imamo već iz Europske unije. Mislim da je e, točan broj šest za sad i nije na nama da e, predlažemo kako dalje. Međutim, mi apeliramo za da bi da ova konvencija dobije pozornost koju po nama zaslužuje, a znamo da uvijek e, potraje. dok e, se ratificiraju tekstovi e, zakona ili propisa o trgovačkom pravu, ali što se prije počne to bolje, netko je rekao da je to pobudomaće domaće zadaće koju bi trebalo odraditi na razini Europske unije. E, nas, mi ćemo pozdraviti takvu izjavu i nadamo se da će i od strane država članica, ali i komisije, se prebroditi e, teškoće ili dvojbe koje još uvijek postoje, a ja ne mogu dovoljno naglasiti važnost djelovanja Europske komisije i država članica Europske unije e, u pogledu ove rezolucije koju ostatak svijeta vrlo željno čeka. Je li transparentnost dovoljna, bilo je pitanje, ne, nije. E, I na koji način e, to ima veze sa ovim e, projektom? Vrlo je rano da bi se moglo komentirati detalje projekta Europskog ili Međunarodnog suda, ali ono što je izvjesno u ovoj fazi je da ako taj projekt E, i krene dalje, on će biti dug i on će biti kompliciran i sigurno će e, go, e, se morati zabaviti s vrlo teškim pitanjem kompatibilnosti prethodno postojećih sporazuma. Mi ovo pratimo s velikim zanimanjem i bez obzira što će se dogoditi u pogledu ovog projekta Međunarodnog e, arbitražnog suda ili sudišta e, postojeći sustav e, mora se poboljšati i reformirati da bi bio funkcionalniji i to na najbolji mogući način. Projekt transparentnosti bio je prvi korak kojim smo to naznačili, ali nije jedini. I u posljednjih nekoliko dana imali smo godišnji sastanak u Beću, još nemamo mandat da e, idemo dalje. E, e, što u pogledu arbitara i njihovog kodeksa ponašanja, e, te e, kakav će biti postupak ulaganja žalbe, odnosno žaljenja. E, žalbeni postupak. No, tehnički takav mehanizam, odnosno na postojeću strukturu koja uključuje Njuršku konvenciju, i konvenciju iz 1965. Nisam siguran da su sve implikacije uspostave e, žalbenog mehanizma dobro analizirane, a pogotovo e, one koje se odnose na Njujoršku konvenciju. To je nešto za što još nismo dobili mandat da e, to istražimo, ali mislimo da postojeći sustav treba popraviti, treba e, poboljšati i povjerenje u njega ponovno uspostaviti. Evo, to je ono što bi se trebalo dogoditi, a mi ćemo s velikim zanimanjem pratiti događanja povezana sa, s utemeljenjem ovakve nove institucije. UNCITRAL je forum koji je svoju reputaciju e, dobio kroz komercijalne arbitraže i tek e, je nedavno e, smo uvidjeli kakav je utjecaj s obzirom na sporove koji su investicijski i E, mi ćemo se pripremiti na najbolji mogući način ispitati kakve vi e, mandate mogli dobiti od e, naših država. Hvala vam lijepa, gospodine glavni tajniče. Hvala lijepa. Zahvaljujem glavnom tajniku što smo imali priliku s njim razgovarati i zahvaljujem kolegama koji su se javljali za riječ. Točno je da je ovaj sustav vrlo složen, ali imamo mogućnost reći da broj država članica koje su potpisale e, konvenciju će rasti. Želio bih potaknuti Luksemburško predsjedništvo da e, za svoj cilj zacrta da se e, uncitralove pravila o transparentnosti prenesu i e, ovdje. Hvala vam lijepa što ste nam e, pružili uvid u ono što radite, te hvala i prevoditeljima koji su omogućili da imamo ovakvu videokonvenciju, ovaj odbor to e, ima sad po prvi puta. Zahvaljujemo Beću, zahvaljujemo svima koji su sudjelovali. Hvala.